Dame i gospodo, dragi kolege, započinjemo s radom sa pola sata zakašnjenja, a moći ćemo raditi samo do 19 sati, prema tome morat ćemo skratiti trajanje ovog dvostrukog sastanka zato što ćemo u prvom dijelu razgovarati o višegodišnjem financijskom okviru nakon 2020. godine, a u drugom dijelu ćemo razgovarati o mogućim novim vlastitim izvorima prihoda europskog proračuna. Pozvao bih sve one koji žele uzeti riječ da budu vrlo koncizni u svojim izlaganjima. Želim svima srdačnu, dobrodošlicu, dakle pozdravljam sve kolege iz nacionalnih parlamenta kao i iz Europskog parlamenta i posebno gospođu Engeniju Angelovu, potpredsjednicu odbora za financije i proračun Nacionalne skupštine Republike Bugarske koja će predsjedavati drugim panelom e, međuparlamentarne međuparlamentarnog sastanka koji služi za e, poticanje snažnih veza između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, posebno kada je riječ o financijskim i proračunskim poslovima. Prvi sastanak ovog međuparlamentarnog sastanka stavit će naglasak na višegodišnji financijski okvir nakon 2020. godine kako odgovoriti na nove izazove i prioritete te njihovo financiranje. Riječ je o ključnom trenutku za konzultiranje Nacionalnog parlamenta i Europskog parlamenta, odbor za proračun Europskog parlamenta odlučio je pripremiti dva izvješća na vlastitu inicijativu, kao prvo o višegodišnjem financijskom okviru, a zatim o reformi vlastitih e, resursa i oni bi trebali biti usvojeni ovaj tjedan na odboru, a tek kasnije na plenarnoj sjednici. Dakle, tu se isto tako mora uzeti obzir da samo 10% e, sredstava iz europskog proračuna dolazi od carinskih pristojbi. Dakle, cilj je da Europski parlament iznese svoj prijedlog prije prijedloga komisije koji bismo trebali dobiti tijekom svibnja. Želim vam navesti nekoliko unutarnjih e, pravila. Kao prvo, što se tiče uzimanja riječi na sastanku, prije svega želim naglasiti da, kao i obično, dajemo sve od sebe kako bi se svi sudionici mogli javiti za riječ, usprkos tome što je naše e, vrijeme ograničeno, tim više što se i plenarna sjednica produžila više nego što je bilo predviđeno. Nažalost, e, danas neće moći svi uzeti riječ s obzirom da ima mnogo govornika, ali sutra poslijepodne podne možemo to nadoknaditi i morat ću ograničiti vrijeme za javljanja za riječ na dvije minute. To ćete moći pratiti i na satu u dvorani. Mogli bismo još više prilagoditi e, to vremensko ograničenje, no eto, nažalost moramo u ovom slučaju biti vrlo strogi. Imat ćete isto tako i kartice, dvije boje. Imamo zelene kartice koje se odnosi na ovu sjednicu o višegodišnjem financijskom okviru, a druga je žute boje i odnosi se na nove vlastite izvore prihoda. Ukoliko želite uzeti riječ, e, molim vas da ispunite jednu od tih kartica i da to predate poslužitelju to se primjenjuje i na predstavnike iz nacionalnih parlamenta kao i na zastupnike Europskog parlamenta. Dakle, imat ćemo dva e, zastupnika iz nacionalnih parlamenta nakon kojih će slijediti jedan zastupnik iz Europskog parlamenta i na taj način ćemo zapravo imati krugove govornika, a možda možemo tijekom rasprave i prilagoditi tu formulu. A sada uvodno e, dajem riječ dvojci izvjestitelja, Janu Brihtu i Izabel Toma. Dakle, Jan Olbricht i Izabel Toma. Mislim da riječ najprije Izabel Toma, a tema je višegodišnji financijski okvir. Hvala, ja ću govoriti na francuskom. Htjela bih e, vas prije svega pozdraviti, zaželjeti vam dobrodošlicu i reći da ste vi zapravo gledano odavde iz Strasbura naša druga polovica što se tiče proračuna Europske unije. Mi smo zapravo dvije polovice iste cijeline, budući da mi e, glasujemo o rashodima, a vi o prihodima, da kako moramo biti svjesni toga da trebamo djelovati komplementarno i da ne možemo opstati jedni bez drugih, a nažalost vrlo rijetko imamo prigodu za razmjenu mišljenja s vama i smatram da bismo trebali osnažiti te veze što je više moguće. Neki e, nas žele uvjeriti da se naši interesi razlikuju, te da su oni ponekad e, proturječni a u sadašnjoj strukturi rashoda u proračunu Europske unije imamo e, dojam da se kod povećavanja sredstava iz europskog proračuna smanjuju sredstva u europskom proračunu, odnosno obrnuto. Što se tiče e, ostaloga, su izvjestitelji koji će govoriti o vlastitim prihodima, ćemo vam više reći o tome, ali mi smatramo da treba promijeniti strukturu prihoda u Europskoj uniji i iz tog razloga smo zajedno sa odborom za proračune predložili da pitanje budućeg višegodišnjeg financijskog okvira bude uvjetovano poboljšanjem i izmjenom strukture prihoda Europske unije. To nije zato što želimo da se proračun Europske unije da postane autonomniji, nego ga moramo naprosto pokušati spasiti. I kroz taj pokušaj da se spasi europski proračun, riječ je o spašavanju Europske unije, jer sve ovo o čemu se danas govori, što možemo konstatirati, jest da je višegodišnji financijski okvir od 2014. do 2020. bio niži od prethodnog, ako uzmemo obzir i ulazak e, Republike Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, taj višegodišnji financijski okvir je imao čitav niz, to je bilo čitav niz rezova a tu su prva žrtva zapravo građani Europske unije, e, dakle korisnici europskog proračuna, tu mislim na gradove i na regije, na istraživačke laboratorije, studente i slično, dakle na sve korisnike tih proračunskih sredstava. Nadalje, u predstojećem višegodišnjem financijskom okviru postoje neka e, vrlo velika proturječa i tu se naši građani osjećaju izgubljenima. Kao prvo ćemo im najaviti da osim klasičnih e, politika poput e, ZPP-a i kohezijska politika, Europska unija želi rješavati i druga pitanja kao što su borba protiv terorizma, migracije i obrambena industrija, zatim e, javna ulaganja i tako dalje. Ali, da kako, Europa će se svime time baviti, a da se niti u jednom trenutku ne postavi pitanje da se povećaju e, sredstva u proračunu, dakle, kada je riječ o svim tim političkim izjavama. Kao razumni članovi odbora za proračune, možemo samo reći da ne možemo nastaviti ovim putem. Da, činjenica jest da smo izgradili Schengena, da se nismo zapitali što je sa granicama. U ovom e, teškom međunarodnom kontekstu e, potrebno je ulagati u obrambeni sektor. Međutim, ne možemo to učiniti ukoliko se ne izdvoje dodatna sredstva za to. Evo, e, to je sada trenutna situacija i zato želimo ozbiljno postaviti pitanje e, kako doći do europskog proračuna koji će biti na razini e, ambicija koje želimo. Velik broj država članica najavljuje da ovih 12 milijardi nedostatka slijedom odlaska Velike Britanije ne bi trebalo pokriti iz novih e, prihoda. Dakle, kaže se da će trebati mijenjati prioritete, da će trebati odabrati koji su najvažniji i da će biti potrebni određeni rezovi u neke od e, temeljni, u nekim od temeljnih politika Europske unije. Da kako moram e, vam reći da odbor za proračun još uvijek nije donio ovo izvješće, dakle sve ovo što sada govorim je kondicionalu, dakle za glasovanje u petak na odboru, ali isto tako i se to odnosi i na glasovanje e, u trećem mjesecu na plenarnoj sjednici. Dakle, tu će nam biti potreban konsenzus. Kao prvo, da se kaže da tradicionalne politike poput kohezijske politike, e, Europskog socijalnog fonda i Europske poljoprivredne politike predstavljaju investicijske politike i da se također vezuju uz jedinstveno tržište. To sve stoji. I ne čini nam se relevantnim da se počne govoriti da ćemo tu ulaziti u same stupove proračuna Europske unije da bismo mogli dograd, nadograditi kuću, jer mislim da kada se kuća gradi ne smije se dirati temelji. U svakom slučaju to je mišljenje u Europskom parlamentu. Osim toga, to su politike koje počivaju na solidarnosti, politike koje su važne i za jedinstveno tržište i to su sve politike koje građani od nas očekuju. I to su investicijske politike. Dakle, što se tiče kohezijske politike, htjela bih e, istaknuti da je to e, prvi investicijski proračun u Europskoj uniji. Da kako, ako nam e, se govori da bi jedno od rješenja moglo biti da se kohezijske politike rezerviraju za one regije koje su najvećim poteškoćama. Tu e, se pojavljuje jedan rizik, možda ne kratkoročno, ali više srednjoročno i e, dugoročno, a to je da one države članice koje e, nemaju mnogo koristi od tih politika, da će se zamoriti, tako da će ova politika takozvanog just retour biti još naglašenija, a mi smatramo da je to nešto što je potpuno zastarjelo zapravo, jer taj e, pravedni povrat e, ne stoji s obzirom da svi imaju koristi od investicija, bez obzira na to je li netko neto doprinositelj ili nije. Često se uzima primjer E, mislila sam da imam deset minuta. A, ispričavam se onda. Dobro, onda ću zaključiti. E, krivo su me informirali. Završit ću. Dakle, mi smo naprosto izračunali što, kako bi se mogle zadržati sadašnje politike bez povećanja. To je već problem. Zatim, tu su još neke politike koje smo dodali u ovaj višegodišnji financijski okvir, a koje su korisne, kao što je primjerice politika za borbu protiv e, nezaposlenosti mladih, zatim politika koja se tiče izbjeglica ili pak granica. Dakle, mi smo također uzeli u obzir zahtjeve vijeća u vezi sa budućoj, budućom industrijom e, u obrambenom sektoru i tu smo došli do jedne vrlo jednostavne računice. Naime, za budući višegodišnji financijski okvir morat ćemo doći do granice, odnosno do stope od 1,3% BND-a e, i to je jedna razumna granica kako bi to sve moglo držati vodu. Mislim Znam da će to šokirati neke od vas koji i dalje računaju sa 1%, ali mislim da je ova računica iznimno razumna i da to neće zahtijevati da se smanje ambicije Europske unije, budući da to nije mišljenje e, većine u ovome parlamentu. Hvala. Hvala. A sada riječ ima Jan Olbricht kao su izvjestitelj. Imate pet minuta. Hvala gospodine predsjedatelju. Samo nekoliko dodatnih e, napomena. Kao su izvjestitelj gospođi Toma, ja sam iz Poljske, ali govorit ću engleski kako bih e, olakšao malu raspravu. Pravo pitanje s kojim se suočavamo svi zajedno, nacionalni parlamenti i mi u Europskom parlamentu, jeste znamo li točno što će se dogoditi nakon 2020. Dakle, pitanje je, znamo li što će se dogoditi s europskim proračunom nakon 2020. i različite aktivnosti država članica? Jasni odgovor je da ne znamo. Ne znamo što će se dogoditi nakon e, ožujka 2019. kad nas napusti Ujedinjena kraljevina i sve ono što je opisala gospođa Toman je rasprava o tome što ćemo izvući iz Europske unije nakon 2020. To je prvo pitanje. Što očekujemo od Europske unije? Što će biti Europska unija nakon 2020. Ono što bismo željeli zajedno učiniti i ono što će biti zajedničke aktivnosti i koliko će to koštati, gdje je novac. Možemo reći da ćemo sve učiniti, ali gdje je novac i gdje su političke odluke? Drugo pitanje, hoćemo li biti spremni smo s novcem nakon 2020 za operativne programe, za strukturne fondove? Hoćemo li biti spremni ili ne? Kako bi bili spremni 1. siječnja 2021. moramo sve kompletirati najkasnije u prve do polovice 2019. Kao mi kao parlament e, moramo barem e, kompletirati e, uredbu o VFO prije izbora, i europskih izbora. Ako to ne učinimo, treba će nam 2019. i 2020. godina i sve će kasniti, što nije novo u Europskoj uniji, ali željeli bismo to izbjeći i željeli bismo početi odmah nakon 2020. To je političko pitanje. Jesmo li spremni to učiniti brzo? Tijekom 6-7 mjeseci. I to ono za što nam obično treba dvije godine. To je dosta zanimljiv primjer. Je zahtijeva sporazum između vlada, država članica i sporazum sa Europskim parlamentom. Želim vas podsjetiti da s godišnjim proračunom ćemo glasovati sa kvalificiranom većinom u vijeću. Za VFO imat ćemo, morat ćemo imati e, e, konsenzus u vijeću. Dakle, zato je to drugačiji e, postupak i nakon tog jedinstvenog sporazuma vijeće to šalje parlamentu i nakon postupka parlamentu možemo reći da ili ne. Naravno, mi smo spremni to učiniti. Spremni smo surađivati i sada ne čekati vijeće, međutim želimo da vijeće i države članice, uključujući i nacionalne parlamente, da imaju tu političku volju da to učine zajedno što je prije moguće. Jer ako to ne bude tako, nećemo biti spremni prije izbora to ne znači Europski parlament, nego mi, Europska unija, nećemo biti spremni prije promjene Europske komisije, prije promjene predsjednika Europskog vijeća, nećemo biti spremni. Politički govoreći, sve će još biti otvoreno ili ponovno otvoreno. I na kraju, mislim da ćemo danas i sutra govoriti o e, višegodišnjem financijskom okviru, a to je rasprava o svim politikama Europske unije. To je politička rasprava vezana za budućnost Europske unije nakon Brexita. Ne znači samo to koliko će to koštati, nego što bismo željeli učiniti zajedno nakon Brexita. Hvala. Merci, monsieur Hvala gospodine A sada riječ ima Daniel Vjoti, izvjestitelj za proračun za 2019. godinu, ima 10 minuta na raspolaganju, ali je pristao da govori samo 7. Hvala. Kao što vidite počinju rezovi proračuna, ali posebno počinju rezovi mojeg govora. Zahvaljujem predsjedniku, svima vama, kolegama koji ste ovdje došli, jer mislim da ovaj parlamentarni tjedan je uvijek bio važan za određivanje zajedničkih politika e, među nama, a posebno ove godine zbog stvari koje smo čuli od kolegice Toma i gospodina Olbreta vezano za višegodišnji financijski okvir. Dakle, moramo se ozbiljno prihvatiti posla. Da već ove godine, 2018. bit će to vrlo, vrlo važna godina i Europska komisija će definirati novi financijski okvir, a istovremeno zaključujemo i pregovore vezane uz Brexit. Dakle, postupak proračuna 2019 će biti jedan postupak pun izazova. Posebni e, proračun koji moramo odobriti u ovom financijskom okviru. I zato ovaj parlament ima posljednju mogućnost da da kontinuitet našim političkim prioritetima. Kao opći izvjestite želim se usredotočiti na tri ključne točke koje želim podijeliti s vama osim uobičajenih aktivnosti koje su već uključene u godišnji proračun Europskog parlamenta vezani za razvoj i istraživanje. Međutim, tri prioriteta na koje se želim eh, usredotočiti je iz, jedan eh, je zgradnja jednog stvarnog socijalnog stupa, jer i putem socijalne politike Europske unije moramo vratiti povjerenje građana. Isto tako podrška zemljama koje podržavaju eh, migracijske tokove koji prihvaćaju migracijske tokove a paralelno moramo pomoći i, zemlja, i zemljama od kuda dolaze migranti kako bismo vremenom pokušali eliminirati same korijene i e, razloge zbog kojeg nastaju ti migracijski tokovi a i jačanje europske e, obrambene politike. Prva tema E, kao što su definirali naši šefovi vlada i države, e, treba ojačati i e, jednom inicijativom o zapošljavanju mladih. Prošle godine, zahvaljujući radu mog prethodnika Muresana, mi smo dobili 400 milijuna eura više. 2019. godine trebamo nove nove, nove namjenska sredstva za zapošljavanje mladih ali europski proračun je uvijek e, premalo financiran i zato e, trebamo financiranje i za e, ured za azil, Frontex i one koji pomažu migrantima. Što se tiče obrambene politike, komisija sada provodi jednu operaciju od 12 milijuna eura vezano za sporazum koje je e, gospođa Moderini e, potpisala sa e, šefovima država članica. Trebamo ojačati i e, taj, to područje kako bi Europska unija bila igrač na međunarodnoj šahovnici i kako bi mogli financirati aktivnosti koje se predviđaju. Kako bismo to mogli učiniti, trebamo snažan proračun, kao što smo rekli, ne samo za sljedeći financijski, višegodišnji financijski okvir, nego i za sljedeću godinu. Dakle, e, trebamo E, jednu stratešku viziju, a ne samo taktičnu viziju ekonomske politike. Posljednjih godina smo e, smo vidjeli da je postojala neka vrsta atomizacije europskog proračuna. Bilo je vanjskih e, financijskih instrumenata koji nisu bili pod demokratskom kontrolom parlamenta. Iako postoje neke tehničke potrebe koje su se pojavile tijekom ovih godina, kod donošenja ovih instrumenata, mislim posebno na EFSI, na fond EFSI, još uvijek postoji potreba da e, očuvamo prerogative Europskog parlamenta onako kao što su definirane ugovorima, a ne samo zato što je to naša volja, nego zato što ugovori to uređuju. E, e, preveliki, preveliki, odmak od toga bi mogao dovesti do tehnokracija koje su udaljene od građana. Međutim, Europski parlament, kao što znamo, sam ne može e, sam e, se, sam se boriti sa pritiscima vijeća koji uvijek traži sve više inicijativa Europske unije kako bi ispunili nedostatke e, država članica, ali naravno ne dodaje određena sredstva u sam proračun za te aktivnosti. Zato vi, dragi kolege, u vašim pa, nacionalnim parlamentima zajedno s nama moramo iskoristiti ove e, vrlo korisne dane za raspravu kako biste se mogli vratiti u vaše glavne gradove, u vaše parlamente, kako bi stavili pritisak na vaše vlade. Kako bi stavili pritisak eh, svi na vaše vlade, uključujući i moju vladu iako ne znamo tko će biti vlada jer sada smo uključeni upravo u e, izbore koji nisu jednostavni kako bismo e, svi uspjeli e, se suočiti sa ovim mehanizmima u koji, su, koji proizlaze iz pregovora. Nadam se da će ova rasprava moći odrediti jednu zajedničku radnu strategiju jer mi zastupamo građane s obzirom da smo izabrani na općim izborima i na europskim izborima. Dakle, da izradimo jednu radnu strategiju kako bismo zajedno na kraju godine imali jedan proračun s kojim ćemo se moći suočiti s izazovima koji su pred nama i kako bismo mogli e, dati određenu e, sigurnost građanima Europske unije. Hvala lijepa. Hvala gospodine Vioti. Hvala. Dakle, s obzirom na rigidnost višegodišnjeg financijskog okvira, e, dakle, moramo biti svjesni toga da se tu radi o razdoblju od sedam godina, a onda se mogu dogoditi neke nepredviđene okolnosti. Mi imamo e, takozvanu proračunsku galaksiju. Evo vidite kako izgleda. To su financijski instrumenti i ne znam imate li vi u nacionalnim parlamentima kontrolu nad time. Naime, e, uzimaju se sredstva iz proračuna Europske unije i onda se traže sredstva iz nacionalnih parlamenta. Dakle, ne znam koliko vi imate nadzor na tim instrumentima. Čini mi se da su više pod kontrolom Europskog parlamenta i da kako to su sve stvari koje moramo imati na umu kako bismo imali proračunsko jedinstvo. Dakle, hvala vam. E, ovo e, vaše izlaganje je trajalo sedam minuta, a sada je tu Žordi Sole koji također ima riječ na sedam minuta. Ja ću govoriti engleski. Kao prvo želim zaželiti dobrodošlicu našim kolegama i kolegicama iz nacionalnih parlamenta i želim naglasiti nekoliko pitanja vezanih za e, nadolazeći VFO koji su važni za nas. Prva stvar jest da VFO nakon 2020. kao svaki proračun, ali posebno unutar ovoga okvira, pruža temelje za sedam godina ne radi se samo o brojkama, već i o političkoj viziji. Proračun e, prevodi jednu političku viziju, prioritete u brojke. Dakle, prvo trebamo identificirati što želimo učiniti, što moramo učiniti, što ne moramo učiniti više i što ne želimo uopće raditi. Moramo identificirati e, kuda idemo u smislu političkih ciljeva i onda e, raspraviti kako ćemo pretvoriti te ciljeve u brojke. Glavno pitanje je da imamo zajedničke ciljeve i da odlučujemo kako onda financirati te ciljeve. Međutim, postavlja se pitanje imamo li te zajedničke ciljeve? Imamo li sada upravo jednu zajedničku viziju o tome što bi trebala postati Europska unija u sljedećih nekoliko godina? jesmo li vodili e, jednu intenzivnu, e, duboku raspravu u Europi prije nego što dubinski raspravimo sljedeći financijski okvir. I isto tako moramo vidjeti e, jesmo li došli do zajedničkog zaključka. Usprkos dobrih namjera Europske komisije ja imam određene dvojbe vezane s to. Drugo, znati kuda idemo je također važno ali važno je znati gdje se sada nalazimo. A realnost je da europski e, proračun je samo 1% e, bruto nacionalnog dohoda država članica, odnosno 2% javne potrošnje u Evropskoj uniji. To znači da postoji e, trend padanja u posljednje desetljeću zato što su postali jači i sve veći izazovi u posljednje vrijeme. Trenutni proračun za mene ne pokazuje jako visoke ambicije niti političko opredjeljenje prema e, snažnijoj Europskoj uniji. I zato mislim da mi ovdje u parlamentu trebamo biti ambiciozni i predložiti jedan obuhvat e, sredstava za sljedeći VFO koji odražava političku volju i opredjeljenje da radimo prema integriranijoj i snažnijoj Europskoj uniji. Treća stvar, za nas proračun mora jasno biti usklađen s ciljem održivog razvoja koji je definiran na sveobuhvatan način. Drugim riječima, proračun Evropske unije mora odgovoriti na izazove održivog razvoja. Isto tako to mora biti europski odgovor na ove vrlo teške izazove. I zato predlažemo da sljedeći VFO se usredotoči na prioritete kao što su rješavanje sve većih nejednakosti e, između e, ljudi i unutar Evropske unije, proračun koji se usredotočuje na zaštitu planeta boreći se protiv e, klimatskih e, promjena i poticanjem energetske tranzicije 2015. E, kako bi se sve države članice držale Pariškog sporazuma. Europski proračun mora biti zelen iako je prije nekoliko godina gospodin Barroso predložio da imamo barem 20% e, e, rashoda vezanih za klimu, sada bismo morali taj postotak povećati na barem 30% u sljedećem VFO. Kako bismo uzeli u obzir e, nove međunarodne obveze koje su preuzete e, u Pariškom sporazumu ili u ciljevima održivog razvoja. Metodologija kako bismo e, kako bismo e, izračunali potrošnju za klimu treba biti revidirana kako bi bila sveobuhvatnija za institucije i kako bi osigurala E, primjereno praćenje i nadzor. Još jedan prioritet trebao bi biti više ulagati u našu budućnost. Investirati više u buduće generacije, rješavanjem problema i, e, i, i aktivnostima kao što su e, inicijativa za zapošljavanje mladih i Erasmus, ulagati u programe istraživanja, a ponekad zaboravljamo da trebamo ulagati više u kulturu. Rashodi za istraživanje i inovacije trebaju se značajno povećati sa posebnim fokusom na e, socijalno relevantne aspekte. Samo 9% e, rashoda za, e, za istraživanje su sada namjenjeni zelenom istraživanju i razvoju za razliku od prethodnog višegodišnjeg okvira. E, isto tako, instrument za povezivanje Europe bi se morao više usredotočiti na prekograničnu čistu energiju i e, prometne, prometne mreže. Još jedan prioritet, sada zaključujem, za naš e, klub je da Europska unija mora e, provoditi proaktivnu migracijsku integracijsku politiku, a to mora biti i također uključeno u sljedeći VFO. Jer bojim se da kada raspravljamo o migracijama, predominantno razgovaramo u Evropskoj uniji o osiguranju i eksternalizaciji granica. Međutim, trebamo doprinijeti i prema e, pametnom upravljanju migracijskim tokovima kako bi oni bili zakoniti i sigurni dodjeljivanjem više sredstava humanitarnoj pomoći, isto tako programima, programima e, preseljenja kako bi zemlje mogle prihvatiti više izbjeglica i e, integracijske politike kako bi migranti i izbjeglice mogli e, sudjelovati u obrazovanju i radu. Isto tako mislimo da Europska unija mora biti politički i financijski dosljedna. S time mislim da ono što mi radimo i što želimo postići u Europskoj uniji mora biti promicano i izvan Europske unije diljem svijeta. Moramo promicati ljudska prava, demokraciju, e, mir i održivi razvoj. I za to trebamo snažniju Europu kao globalnog igrača. Hvala lijepo. Hvala. Hvala gospodine Sole. A sada ću dati riječ e, kolegama koji su već zatražili riječ. Vidim da su jedini zeleni kartoni od strane nacionalnih zastupnika ili senatora, tako da se kolege iz Europskog parlamenta nisu do sada javili. Ann Mulder iz Nizozemskog parlamenta ima riječ. Ispričavam se, gospodin Mulder. Ja mislim da je ključno pitanje ovdje način da na koji možete trošiti, a to trebamo biti svjesni toga. Mi zapravo u politici imamo vrlo teške odabire koje trebamo napraviti. Ako želite e, trošiti više novca, s druge strane morate reći gdje ćete uštedjeti. Tako da sam ja malo uznemiren kad čujem da trebamo govoriti o ciljevima a zapravo ne samo da kažemo parlament mora trošiti više i uvjeriti vlade da je to potrebno. Nacionalni parlamenti isto ako žele više potrošiti ili moraju povećati poreze ili ostvariti uštede. A naravno povećanje poreza nas sigurno neće učiniti e, popularnim čak i ili ako kažete treba načiniti rezove u zdravstvu, to vas sigurno neće isto učiniti popularnima. Europska unija će biti manja kao rezultat Brexita. Logička posljedica bi bila da će i proračun biti manji. Kao prvo, trebamo vidjeti koje je djelotvornost i učinkovitost sadašnjih rashoda. Revizorski sud se pojavi i pokaže fotografije praznih zračnih luka i slično. To je nešto što se nizozemskim građanima ne sviđa. A što je sa europskim oporezivanjem? Znam da i o tome ima nekih rasprava. No, kada nizozemski građani čuju da će doći do europskog oporezivanja, dosta ih to uzruja. Znači, nemojte ići tim putem a s čime bi se Europa trebala baviti? Velikim prekograničnim pitanjima koje ne možemo rješavati na nacionalnoj razini, kao što su migracije, klima, pitanja sigurnosti. Moramo razmotriti što je ono što možemo pokriti sadašnjim proračunom. Hvala. Gospođa Margarita sada ima riječ. Hvala vam. Ja također želim zahvaliti svim eh, govornicima i eh, želim također zahvaliti izvjestiteljima i izvjestiteljima o sjeni koji su nam objasnili eh, kako se radi na pripremi sljedećeg MFF-a. Želim spomenuti tri točke. Kao prvo, kohezijska politika. Slažem se s onime što je rekla Izabel. Posebno ukoliko želimo da kohezija bude oslabljena. Naime, kohezijska politika mora biti snažna i mora moći odgovoriti na nove izazove. I zato ja govorim o novoj generaciji kohezijske politike. Mislim da treba e, integrirati druge politike u kohezijsku politiku. Primjerice, bilo da je riječ o integraciji migranata, kao što smo čuli od kolegice iz Španjolske, u velikim gradovima, da bi pristupili radnim mjestima i obrazovanju. To su dakle uistinu projekti u tim metropolama, tako da mislim da bi trebala kohezijska politika odgovoriti na nove izazove umjesto da joj se oslabi. Zatim, što se tiče vlastitih izvora prihoda, činjenica je da treba povećati sudjelovanje država članica, treba pokrenuti pregovore budući da ima onih država članica koje nisu spremne više izdvojiti u proračun Europske unije i moraju shvatiti da novi izazovi kao što je obrambena politika i politika zaštite granica upravo ona koja se odnosi na one države članice koje imaju e, koje nisu toliko sklone izdvojiti sredstva u proračun Europske unije. Također je bilo riječi o e, porezu na financijske transakcije, e, porezu na digitalno gospodarstvo i e, porezu na gospodarstvo, ugljično gospodarstvo. Da, govorit ćemo kasnije o vlastitim izvorima prihoda. Naš parlament u Portugalu je osnovao zasebni odbor za praćenje pregovora o MFF-u dakle sada, ali kasnije u e, bilateralnim pregovorima između Portugala i institucija Europske unije. Hvala. Sada ćemo dati riječ Joseu Manuelu Fernandezu koji je također iz Portugala, ali je europarlamentarac. Hvala. E, svi znamo da postoje velike ambicije u Europskoj uniji, a strategija 2020. je dokaz upravo toga. Tu strategiju su donijeli svi, sve države članice, svi parlamenti i sve se želi postići sa samo 1% BND-a. Taj proračun je mali u odnosu na zacrtane ambicije. Ne možemo se osjećati ugodno jer e, se rasprava ne bi trebala temeljiti na ovoj metodi, to bi trebala biti metoda koja nije od ozgo prema dolje, nego obrnuto. Svaka država članica bi trebala reći što želi i da kako trebale bi se države članice dogovoriti što žele posjeći u području istraživanja i razvoja za mlade, za koheziju, za migracije, za solidarnost i nakon toga ćemo to zbrojiti vidjet ćemo koja je računica. A parlament kaže da bi ta stopa trebala biti od 1,3% i to iz jednostavnog razloga. Naime, ciljevi strategije 2000, Europa 2020. nisu gotovi. Postoje novi izazovi u području obrane i sigurnosti. Mi želimo odgovoriti na očekivanja građana, a tu je i Brexit, što znači 10 milijardi eura e, godišnje manje. To je 175 Dakle, e, dakle ovo koliko sam rekao 175 milijardi eura. Tako da to i nije toliko puno ako se uzme u obzir 27 država članica. Ali mislim niti da vijeće ne može biti protiv tog prijedloga. Jer ako pogledamo izjave svih država članica, čak ni tih 1,3% nije dovoljno za sva očekivanja koja građani imaju od Europske unije. Hvala, hvala vam, hvala u redu. Hvala i vama. A sada Vazil Kokos iz Rumunjske. Hvala. Europska unija e, ne može opstati ako ne izvuče lekcije iz e, dakle, sadašnjeg VFO-a. Sredstva koja su stavljena na raspolaganje u okviru višegodišnjeg financijskog okvira imala su za cilj e, da se možemo suočiti sa izvanrednim okolnostima i krizama u Europskoj uniji. Međutim, nema sumnje da ta sredstva nisu dovoljna kako bismo ispunili sve političke ambicije Europske unije. Tako da nam je potrebna reforma strukture e, prihoda u Europskoj uniji, onako kako to predlaže skupina stručnjaka e, i zajedno sa Marijom Montijem. Dakle, to bi nam trebalo omogućiti da VFO bude stabilniji, predvidljiviji i da se poveća transparentnost za evropske građane. Prema tome, potrebno je uvesti jedan stvarni sustav vlastitih prihoda, što bi trebalo dati veći doprinos e, proračunu Evropske unije. Tako da nam je potrebna ravnoteža između resursa koji se koriste za Europsku uniju i e, proračuna u državama članicama. Potrebna je demokratska kontrola nad tim prihodima. Danas evropski građani nemaju baš povjerenja u politike na razini Europske unije. Tijekom posljednjih godina bilo je e, financijskih mehanizama i instrumenata koji su odobreni, da se pritom nije vodilo računa o odgovornosti. Tako da treba objasniti građanima na transparentan način ovaj sustav koji je isuviše kompliciran. Dakle, treba izmijeniti tu složenu strukturu financiranja u Europskoj uniji. Treba nam jedan proračun koji će biti blizak prioritetima država članica. Hvala. Sada riječ ima glavni izvjestitelj odbora za e, financije iz Francuske nacionalne skupštine. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče. Dakle, čak i ako ćemo u drugoj fazi govoriti o resursima, svi znamo da će odlazak Velike Britanije zakomplicirati proračunsku situaciju, ali mislim da je to također prilika da se ponovno otvore neka pitanja. Ja sam već prošle godine u Talinu e, spomenuo je to pitanje rabata. Svi znate da se Francuska tome protivi, e, mi smo to više navrata iskazali, osim toga mi plaćamo milijardu eura više od nekih velikih zemalja kao što je Njemačka i u smislu PDV-a. U Francuska je spremno povećati svoj doprinos, ali to će da kako ovisiti o e, participaciji ostalih i drago mi je da u sporazumu između CDU i SPD-a um, jasno stoji da će doći do povećanja njihovih doprinosa. A što se tiče kohezijske politike, da kako uh, to je neophodno i to je ključno za europski projekt. Međutim, čini mi se sasvim uh, u redu da bogatiji uh, doprinose za siromašnije, to je teme solidarnosti, no, mislim da isto tako moramo razmisliti o tome da se veći dio tih strukturnih fondova usmjeri prema onim teritorijima koji pate od globalizacije i oni koji, se, e, koji su se više opredijelili za strukturirajuće politike kao što su makroregionalne e, strategije koje su jamac e, europskog razvoja mislim da je to put koji bismo trebali razmotriti. A sada riječ ima zastupnica Europskog parlamenta, kolegica Bal. Hvala. Kad govorimo o proračunima i budućnosti Europske unije, čuli smo da moramo učiniti i postići više toga sa manje sredstava. Meni je to zapanjujuće jer kada uđemo u detalje e, politika, onda mislim da se sami zavaravamo i to je prva stvar koju, oko koju nam stvari moraju biti jasne. Ako želimo više učiniti, moramo staviti više novca u proračun, jer inače će biti manje europskih politika, budući da nismo spremni dodijeliti više sredstava. A dokaz za to u ovom e, višegodišnjem financijskom okviru je primjerice i e, izbjeglička kriza. Imamo recimo masovni dotok izbjeglica, želi smo uspostaviti plan investicija Europski korpus solidarnosti. Što smo trebali učiniti? Trebali smo oduzeti novac drugim programima e, i kako bismo to učinili. Znači može se učiniti više sa manje. Moramo donijeti e, odluku treba li nam još uvijek zajednička poljoprivredna politika ili ćemo e, ili će politike, te politike, te vrste i dalje biti nacionalne u buduće zapravo. E, a što se kohezijske politike tiče, ako tu unesemo izmjene, onda dijelovi Europske unije možda neće moći koristiti e, to. Da, to je solidarnost koja se temelji na tome da bogatiji daju manje bogatima, ali to je dosta pomoglo a isto se odnosi i na obranu i na istraživanja, razvoj, inovacije i toliko je primjera koje smo dali na tu temu. Druga stvar, želim, e, želim raspravljati o fleksibilnosti želimo odlučiti što će se dogoditi sljedećih deset godina. Nemamo se odgovori zato što nemamo niti sva pitanja. E, treba nam fleksibilnost, a e, dogovor moramo postići prije izbora 2019. I zato je jako važno da su ovdje nacionalni parlamenti vi trebate izvršiti pritisak na svoje vlastite vlade. To je od ključne važnosti. Ono što je Portugal odradio u, u odnosu na svoj odbor za praćenje je jako dobro. Jer ako ne učinimo to prije ovih izbora... Hvala. Sada potpredsjednik odbora za proračun iz Irskog parlamenta, gospodin la Hvala predsjedniče. Samo nekoliko točaka. Ja sam primijetio da je fokus u Briselu u smislu Brexita je e, upravo na učinak e, Brexita na proračun Europske unije. No, mi iskoristimo svaku priliku da to naglasimo E, kao što smo i naglasili u e, Dublinu, Brexit ima i drugih implikacija. Ima implikacija na Irsku primjerice koja će biti izložena utjecajima Brexita kao ni jedna druga država članica. I ovisno o tome koja vrsta Brexita će se dogoditi u našem vlastitom gospodarstvu, naš BDP, a mi, mi smo gospodarstvo koje se upravlja oporavlja, e, na, na nas to može biti utjecaj e, koji će se e, odraziti u vidu 4 do 9% e, BDP-a do 2030. čak. Znači, želim naglasiti i iskoristiti ovu priliku da naglasim da Brexit ne utječe samo na proračun, već utječe i na regije, na zemlje, osobito neke koje će biti time pogođene. Osim toga, što se tiče prioriteta i stupova, spomenuli ste useljavanje, naravno, e, useljavanje ima velikog učinka na neke države članice, osobito one koje su na prvim linijama. Spomenuli ste i obranu. E, vojno neutralna zemlja kao što su mi, pojam obrana može biti politički nabijen no eh, ima i drugih, eh, tu i drugih zapravo aspekata sigurnosti, primjerice sigurnost na internetu i neke druge vrste sigurnosti koje su isto važne kad se predstavlja proračun. Ne radi se tu eh, kod sigurnosti nužno o obrambenim proračunima, nego primjerice u pitanjima cyber sigurnosti. Hvala. Hvala. sada riječ ima Marija de Malangulu. Eh, eh, Dobar dan. Sljedeći VFO mora biti sastavni dio naše vizije za snažniju i integriraniju Europu. Snažnija integriranija Europa jest Europa koja je u boljoj eh, poziciji naglasiti prioritete građana, ispuniti njihove, njihova potraživanja. Mi smo od uvijek mogli promicati unutarnju koheziju i e, poboljšati način na, kako, na koji funkcionira zajedničko tržište. To je nekako bila misija VFO-a. A trebamo zaštititi ulogu VFO-a u buduće. To je jako važno ako želimo imati ekonomski prosperitet i zapošljavanje u Europi jer e, to doprinosi dobrobiti e, građana i prosperitetu građana. Ako želimo imati integrirano zajedničko tržište, moramo razmišljati o važnim aspektima kao što su e, troškovi državog razvoja, konkurentnost i zajednička ribarstvena politika igra također važnu ulogu u zemljama kao što je Španjolska zadnjih nekoliko godina vidjeli smo koliko su važne bile i kohezijske politike. Također smo uvidjeli ključnu ulogu zajedničke poljoprivredne politike e, sve to, a i ulagačke politike pridonijele su konvergenciji e, i regijama koje zaostaju dale su jedan poticaj e, u smislu konkurentnosti i razvoja konkurentnosti i e, to je pridonjelo većoj gospodarskoj i socijalnoj koheziji. Eto, to su ti, ta sredstva, ti resursi, ta važna ulaganja u budućnost Europe i u budućnost dobrobiti naših građana. A što se novog sustava resursa MF, e, VFO e, tiče, VFO je postao kompleksan instrument koji često otežava transparentnost. E, Višegodišnji financijski okvir nakon 2020. je dobra prilika da se e, racionalizira e, ta strana samih sredstava višegodišnjeg financijskog okvira, da se ukinu određeni popusti i da se to poveže sa nacionalnim, osnovnim nacionalnim dohodkom. To je najbolji indikator. Hvala. Hvala, predsjedniče. E, drage kolege, e, Brexit nije razlog za rezanje e, sredstava i fondova kao što mnogi kažu. Mi naravno žalimo što je Europska što je Ujedinjena Kraljevina odlazi iz Europske unije, ali dobar je ovo trenutak da razmislimo kakvu Europu želimo, da odredimo prioritete i da osiguramo proračun za ostvarivanje tih ciljeva i iz nacionalnih doprinosa iz europskih vlastitih sredstava. No prvo trebamo odabrati viziju. Ponekad smatramo da imamo jednu preokrenutu, obrnutu situaciju gdje već postoji novac i samo oni najsnažniji grabe taj novac. Sjećate se onu dugu duge noći u Europskom vijeću, kao što smo često do sada imali uobičajeno poslovanje e, u odnosu na VFO ne funkcionira više iz različitih razloga. Ono što želimo jest da Unija bude dobro objašnjena, a istovremeno i da se zaboravi istovremeno se zaboravlja demokratska podrška Rashodi e, su potrebni za financiranje europskih politika. Treba nam e, proračun koji će slijediti principe fleks sigurnosti. Načelo europske dodane vrijednosti također treba biti zadržano, no glavna dodana vrijednost za Europsku uniju je da Europska unija opstane, da ostane živa, da ostane snažna, eh, pogotovo ovoj, u ovom pritisku populista i euroskeptika. I sustav mora biti funkcionalan i ne smije sam sebe podrivati. E, trenutačno bih naglasila samo nekoliko funkcija e, za koje se ekoeuropski proračun mora e, ispuniti. Financijska kohezija u ekonomski podijeljenoj uniji, stvaranje makroekonomske stabilnosti na europskoj razini, jačanje redistribucijske funkcije za rješavanje pitanja nejednakosti i najvažnije europska javna dobra i raspored sredstava za ta javna dobra. I tu ne trebamo <laughs> podržati niti jednog ministra financija ako mu ne damo instrumente za djelovanje. To znači proračun. Hvala. Merci. Je Hvala. Sada ću zamoliti naše izvjestitelje da nam iznesu zaključke. Nažalost, rasprava je bila kratka. Možete li svatko po minutu? E, Hoćete da vam kažem da ili ne? Mislim da... Uh, Mislim da imamo različite, različita mišljenja, ali to nam obogaćuje naš politički život. Mislim da neki od nas dijele mišljenje da želimo pojasniti ono što želimo od Europske unije, a mi želimo više od Europske unije ne znači da treba EU unija imati veći proračun, međutim mi smo jasno rekli, želimo li zadržati jednake standarde, ne jednaki proračun, želimo li zadržati jednake standarde kao prije Brexita i nakon Brexita ili želimo promijeniti standard politika Europske unije. Ako želimo zadržati jednake standarde politika, onda je apsolutno nužno da definiramo koliko će to koštati i na koji način ćemo iznaći novac, bilo financijskim doprinosima ili putem vlastitih sredstava. Nije pitanje o tome da povećamo proračun, to nije naša ambicija. Međutim, kao parlament, s obzirom da dolazimo iz različitih klubova zastupnika, želimo jasno reći da ne mislimo smanjiti ambicije Europske unije. Ako vlade odluče, a oni su odlučili, dodati neke nove elemente kao što je obrana, sigurnost, mi onda postavljamo pitanje, dobro, slažemo se, međutim ako imamo te nove izazove, gdje ćemo naći novac? Gdje ćemo naći novac za te nove izazove? Ili ćemo definirati te izazove i dodijeliti im novac ili ne? Naravno, mi mislimo da treba dodati te izazove. Međutim, neizbježno je da pojasnimo otkuda novac i nužno je ojačati proračun na razuman način. Hvala. Sada riječima Izabel Toma. Na jednu minutu. Ja bih samo htjela precizirati nešto što je važno. Ne radi se ovdje o povećanju proračunskih sredstava, dakle, nego da razina sredstava bude otprilike kao do sada nakon odlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Jer ne samo da nismo spremni smanjiti svoje ambicije, dakle ne govorim samo o nama, to vrijedi i za vijeće. Mi osim toga nudimo još i neke nove ambicije, tako da moramo biti u svemu tome dosljedni i htjela bih također ustrajati na ovome što je rečeno, da ne smije biti novih programa ako nema novih resursa. I da, ako budemo imali nove programe, treba će nam novi resursi i na tome trebamo raditi. I na kraju želim čestitati eh, Portugalskom parlamentu na ovoj izvrsnoj inicijativi. Da kako bilo bi mi drago da se to također pojavi drugdje i u svakom slučaju e, htjela bih reći da smo mi spremni na susrete s vama tijekom čitavog ovog razdoblja. Hvala. Prije nego što pređemo na sljedeći dio sastanka i damo riječ e, evgeni Angelovoj. Htio bih vam uputiti jedan apel. Vi ste zastupnici iz nacionalnih parlamenta i htio bih nešto reći vezano uz europsku dodanu vrijednost. Nema li nekih rashoda eh, koji se na nacionalnoj razini nisu pokazali tako efikasnima, posebno kada je riječ o globalizaciji. Možda se za neke aktivnosti sada pojavio trenutak da se sredstva udruže na razini Europske unije. Primjerice, ako se povećaju sredstva u Europskom parlamentu, morat će se e, shodno tome smanjiti sredstva u nacionalnom parlamentu, odnosno, odnosno rashodi u nacionalnom parlamentu, što bi pokazalo da postoji europska dodana vrijednost u području kao što su svemirska politika, migracije, obrambena politika. Dakle, e, ponekad se može dogoditi da se rashodi na nacionalnoj razini ne pokazuju više efikasnima i da bi se možda ta sredstva mogla prebaciti na europsku razinu i pokazati da povećanje javnih rashoda na razini Europske unije ne dovodi do povećanja javnih rashoda u Europskoj uniji i ovime ću sada završiti i predajem riječ predsjednici. Imamo sada i nove izvjestitelje, pa ću zamoliti Janoša Levandovskog i Želara Deprea da nam se pridruže ovdje za predsjedničkim stolom. I Alain Lamassoure rejoint. Hvala, gospodine predsjedatelju. Dragi kolege i kolegice, zaista je za mene veliko zadovoljstvo supredsjedati zajedno s gospodinom Artujom ovaj sastanak odbora za proračun E, sa e, nacionalnih parlamenta sa odborom za proračun Europskog parlamenta. Znate da Bugarska preuzima predsjedništvo e, Europskog vijeća prvi put i zato to je za nas prvi puta, međutim radimo u smjeru pronalaženja načina da budemo što je i moguće. Europski parlament i nacionalni parlamenti su više puta dokazali da nisu, da se ne natječu jedni, jedni protiv drugih, nego da možemo raditi zajedno u zajedničkom interesu europskih građana e, jačanjem njihovog demokratskog glasa. Naši zajednički napori mogu biti snažan e, instrument e, za približavanje građana Europskoj uniji. Po mom mišljenju jačanje ove plodonosne suradnje treba biti temelj za E, svaku europsku politiku. Naravno, zajednički rad e, zastupnika Europskog parlamenta je posebno važan u današnjem svijetu sve većeg populizma i nedostatka povjerenja u javne institucije općenito. Moramo se sjetiti da je sadržaj evropskog projekta definirao Jacques suradnja, natjecanje, solidarnost. Dakle, natjecanje koja asimilira, suradnja koja jača i solidarnost koja ujedinjuje. Moramo koristiti zajedničke e, intelektualne napore kako bismo našli optimalno rješenje koje će odražavati želju svih Evropljana da i dalje idu istim putem i prevladaju poteškoće. Mlade generacije u obrazovnim institucijama moraju odigrati glavnu ulogu dovođenjem nove energije i novih ideja kako bi ojačali Evropski, u Evropsku uniju i zadovoljili očekivanja europskih građana. Zabrinjavajuće da ovdje ovaj puta, prvi put nakon drugog svjetskog rata postoji rizik da današnja mlada generacija bude siromašnija od svojih roditelja. Danas e, previše Evropljana smatra Europu ili predalekom ili da se previše miješa u njihove svakodnevne živote. Oni traže od Evropske unije da, donose, da donosi e, praktična rješenja e, današnjim izazovima, bilo da se radi o ekonomskim, financijskim, kulturnim izazovima. Oni se pitaju na koji način Evropska unija poboljšava njihov životni standard i očekuju jasan odgovor. Na nama je, svima nama, zastupnicima u parlamentu da im damo odgovor i da budemo potpuno iskreni u odgovoru koji im damo. Inače ćemo ući u šta? E, priča e, Europe je priča mira, solidarnosti i slobode, ali i prosperiteta, ravnopravnosti i e, održivosti i zato je dobro sjetiti se načela koja nas e, spajaju kao evropljena i zajedničkih uspjeha koje smo postigli. U ovakvim vremenima Europska unija treba snagu i odlučnost kako bi zadržala jedinstvo i kako bi bolje odgovorila na očekivanja svojih građana u području sigurnosti, e, gospodarstva, socijalnog uključivanja, e, zaštite okoliša i naravno klimatskih promjena. Ključno je za Europu da prihvati tehnološke promjene kako bi osigurala prosperitet i održivu budućnost za sve naše građane. Osim toga, dok rješava izazove e, brzo mijenjajućeg svijeta, Europa mora pružiti e, građanima i zaštitu i sigurnost. E, teme kao što su budućnost proračuna nakon 2020. mora biti podložno e, javnoj raspravi jer moramo čuti koje su dvojbe naših građana i moramo ih uzeti u obzir. Komunikacija e, Europske unije mora biti jedan od naših e, najvažnijih ciljeva, zato jer čak i revolucionarna rješenja mogu donijeti pozitivne posljedice, ali da bi dobila potporu građana. Višegodišnji financijski okvir do 2027. je važan za e, ekonomski razvoj Unije u sljedećem desetljeću. Kao što očekujemo, prijedlog Europske komisije se mora usredotočiti i na stranu rashoda i na stranu prihoda našeg zajedničkog proračuna. E, to je vrlo ozbiljan zadatak i sigurno ćemo ući u detalje čim dobijemo nacrt e, izračuna koji će nam predložiti Europska komisija. Pokušavam ograničiti svoje vrijeme što je više moguće, međutim željela bih sada dati riječ gospodinu Janušom Levandovskom i Gerard Preu, koji su supredsjedatelji e, za vlastita sredstva kako bi oni dali E, svoje primjedbe. Izvolite. Hvala lijepa, dobro večer. Mi smo dva izvjestitelja, ali jedan glas. Mi e, zaista, zaista želimo dobrodošlicu ljudima koje su izabrali građani. Mi sada raspravljamo u prisutnosti mog prijatelja Lanara Masura koji ovdje sjedi sa moje lijeve strane. On je živo sjećanje na prethodne e, pokušaje mijenjanja i reformiranja e, prihodovne strane proračuna. To nije uvijek bilo uspješno, ali uvijek ponovno pokušavamo. Ne obeshrabruju nas prethodni neuspjesi, nego pokušavamo ponovno i kako bi potaknuli komisiju e, da bude hrabra. Prošli puta sam ja bio iza, proračuna prijedloga komisije e, sa, pojednostavljenjem PDV-a, ali to je značilo eliminaciju rasprave iz Londona. Dakle, e, London je rekao ne i to je bio kraj svega. Imali smo samo sve veću suradnju e, među državama kada se radi o porezu na financijske transakcije. Brexit nam može biti čak i prilika. Države članice mogu biti fleksibilnije s obzirom da imamo zajedničke ciljeve i to da ćemo ih financirati svježim novcem. Pokušavamo da dobijemo glas e, odbora za proračun e, ovoga e, tjedna, ali ne smemo biti provokativni. To znači da mi ne predlažemo nikakve izmjene ugovora i osiguravamo fiskalni suverenitet nacionalnih paramenata, a e, oporezivanje je, prioritet je zapravo nadležnost nacionalnih parlamenata i to tako treba ostati. Međutim, znamo da paradoks postojećeg sustava je da što e, više e, doprinosa bruto nacionalnog dohota, to sve više e, države vide to kao trošak, a ne kao ulaganje u Europsku uniju. I logika Žustretur je prevladava u pregovorima. I svi se zapravo drže svojih neto stajališta. E, paradoks je da je taj sustav koji se toliko kritizira stabilan i naš je sada pokušaj vrlo kontroverzan, a to je koji su kandidati za vlastita sredstva. Kao što je Žade pre rekao, pokušavamo e, imati kompromis između različitih kandidata, dakle pojednostavljeni PDV Možda bi moglo biti to malo jednostavnije. E, porez na financijske transakcije e, nisu, nije porez na financijske aktivnosti, nego na financijske transakcije kako bi se e, smanjile špekulacije na financijskom tržištu. Ne radi se o oporezivanju privatnih domaćinstava nego se radi o drugačijim e, porezima na financijske transakcije. U našem prijedlogu e, postoji isto tako e, porezivanje, trgovačkih društava dakle, i digitalnog sektora, a u mojoj zemlji je najteže naći nešto što promiče borbu protiv klimatskih promjena i zaštitu okoliša. Dakle, takve vrste poreza. Barem u našem e, nacrtu prijedloga e, postoji i porez za prilagodbu e, snižavanja ugljika. Jer ne znači samo oporezivanje uvoza, nego nešto slično E, našem ETS e sustavu, dakle sustavu trgovanja emisija. E, neki od tih doprinosa su predvidljivi iz trećih zemalja, isto tako oporezivanje plaća onih koji rade u institucijama, a neki su manje predvidljivi, a to su novčane kazne. Dakle, to je kratka priča našeg kratkog prijedloga. S obzirom da sada pokušavamo poticati komisiju da prijeđe na vlastita sredstva. Hvala lijepa. Thank you, Mr. Hvala, gospodine Lewandowski. Gospodin Gerard Deprema, riječ. Hvala vam, predsjednice. da kako mogu samo reći da se slažem sa ovime što je rekao kolega i suizvjestitelj Janoš Levandovski. Da rezimiram naše stajalište i pokušat ću to staviti u jedan širi okvir. Očigledno je da nam trebaju novi resursi na europskoj razini. Čujem da neki ovdje kažu kako europski proračun predstavlja preveliki teret i da je sve veći. Međutim, e, ako usporedimo e, iznos europskog proračuna odnosu na BND, vidjet ćemo da 93. 94. 95. godine e, da je to iznosilo 1,25% BND-a, a onaj VFO od 2014. do 2020. je iznosio 1,3%. Prema tome, evropski proračun je posljednjih godina se smanjio u odnosu na proizvodnju bogatstva u Europskoj uniji. Zatim, često čujem kako se razlikuju neto doprinositelji i e, neto, dakle neto platitelji i neto korisnici. Međutim, neto uplatitelji ne dobiju uvijek ono što plate, a činjenica da imamo harmonizirane norme za dobre i usluge i zajedničku valutu je ono što je tu pogodnost. Prema tome ne možemo mehanički razlučiti neto davatelje od neto korisnika. Mislim da je to čak neispravno kao logika. Dakle, tu će biti određeni gubici, određena praznina koja će nastati nakon Brexita, ali isto tako postoje i novi izazovi koji su pred nama. Neki od vas su već spomenuli potrebu da se e, poboljša stanje u nekim sektorima, primjerice što se tiče nadzora nad vanjskom granicom. Dakle, što je nužno za bolje upravljanje migracijskim tokovima i za unutarnju političku ravnotežu među europskim tvrtkama. Komisija je predočila novi e, instrument sa četiri scenarija, dakle 4 milijarde eura u sedam godina, to je minimalistički scenarij i maksimalistički scenarij, što bi značilo stvarna kontrola nad vanjskim granicama, što bi iznosilo 150 milijardi eura u sedam godina. Prema tome mi ćemo sukladno vlastitim prioritetima odrediti odrediti koje, koliko će nam dodatno sredstava biti potrebno u sljedećem razdoblju. Također želim odgovoriti na jedno pitanje. E, dakle, hoćemo li stvoriti europski porez? Ne, e, to neće komisija iznijeti kao prijedlog, niti će to parlament i vijeće usvojiti. Dakle, neće se zadirati u e, nacionalne poreze i sve ovo što se tiče vlastitih resursa tiče se već postojećih poreza. Dakle, primjerice dio PDV-a e, se izdvaja za, za taj dio i to je harmonizirano. E, isto vrijedi i za konsolidiranu e, porezicu, osnovicu poreza na dobit. Dakle, isto vrijedi ako se sutra odluči da se to primjeni na porezno financijske transakcije ili na neke zelene poreze. Dakle, mi ovdje ne stvaramo europski porez, nego e, predviđamo izdvajanje u europski proračun određenih e, sredstava od e, sredstava država članica. Što se tiče onih koji su zabrinuti zato što postoji određeni broj kolega kojima se čini da je najpravedniji doprinos onaj koji se temelji na izračunu BND-a. E, dakle, mi to nećemo ukinuti, nego ćemo um, smanjiti udio koji se financira iz BNDA dakle iz nacionalnih doprinosa. Mi bismo htjeli da se tijekom ove godine to smatri, smanji za 40% i da se e, tu uvedu neki novi e, vlastiti resursi, tako da bismo došli do jednog uravnoteženog paketa. Eto, to bi bilo ono što sam ja htio reći, dragi kolege. Hvala vam, gospodine Dupre. A sada dajem riječ Anula Masuru, koji je član skupine visoke razine za vlastite prihode. Izvolite, gospodine Lamasur. Hvala vam, gospođo predsjednice. Ja bih samo ovdje htio ustrajati na nekoliko pitanja koja su kolege već spomenuli. Kao prvo, ova reforma financiranja proračuna Europske unije je sada postala neizbježnom i to zbog e, činjenice da postoje, e, da će doći do pada prihoda na temelju nacionalnih doprinosa nakon Brexita i Činjenica da je došlo do povećanje potreba, zato što Evropska unija već e, ima neke veće odgovornosti, to su e, države članice već odlučile to su potvrdile Europske institucije i Europski parlament, a posebno kada je riječ o upravljanju migracijama, borbi protiv islamističkog terorizma i upravljanju klimatskim promjenama a tu isto tako i novo partnerstvo sa afričkim zemljama. Da bi se ispunile te nove financijske potrebe, osnovan je jedan fond koji se naziva koji ima zapravo različite nazive, uzajamni fond i tako dalje. Međutim, nema više smisla da se e, koristi ta logika e, rasipanja sredstava, potrebno nam je jedinstvo proračuna i zajedničko financiranje. Osim toga, ova reforma ne predstavlja nikakvu revoluciju, kao što je rekao kolega Dupre. Ne radi se o tome da se e, da države članice izgube svoju, svoj suverenitet u području porezne politike, to će i dalje biti u nadležnosti nacionalnih parlamenta, nego se radi o tome da se Europsku uniju smatra kao e, nekom e, zasebnom teritorijalnom jedinicom. Dakle, mi u Francuskoj primjerice gradovima i regijama omogućuju, omogućujemo da imaju određene e, proračunske resurse koje stvara parlament i koji omogućuje gradovima i regijama da se koriste određenim porezima, odnosno da dobiju prihode od određenih poreza, da kako e, na način da se unaprijed odredi stopa tih poreza. To bi bilo slično tome, to je sličan mehanizam. U prvih 20 godina postojanja Europske ekonomske zajednice ona je funkcionirala isključivo na vlastitim e, izvorima prihoda bez ikakvih nacionalnih doprinosa, tako da to postoji u ugovorima od prvoga dana. Tu smo imali mnogo od carinskih pristojbi. U ono vrijeme je politika bila protekcionistička. Zatim tu isto tako e, postojao i izvor prihoda od ubiranja PDV-a, to se u vremenu promijenilo, i još jedan porez koji bi se danas nazvao federalnim, a to je zapravo bio e, porez na e, metalurške i tvrtke i rudarske tvrtke. I to je tako funkcioniralo tijekom 20 godina, a u međuvremenu se sustav promijenio i sada je situacija obrnuta, budući da sada najveći dio e, sredstava dolazi iz nacionalnih doprinosa. Dakle, tu zapravo govorimo samo o jednom povratku na, na izvor U potpunosti se slažem sa sugestijama e, izvjestitelja Europskog parlamenta i htio bih samo još reći da ako postoji jedinstvo e, Ministarstva financija o nekom izvoru prihoda, dakle zadnju riječ će imati nacionalni parlamenti i svi će imati pravo vetoa. Tako da se nacionalni parlamenti bi se tu trebali osjećati E, bez problema. Kao što je rekao gospodin Ahtui, moramo se pobrinuti da za svaki euro dodatno potrošen u Briselu imamo barem jedan euro uštede na nacionalnoj razini. Dakle, ako se neka ovlast prenese u većoj mjeri na razinu Europske unije, to znači da se tu trebaju transferirati i sredstva, dakle kadrovska, ali i financijska sredstva i mogućnost financiranja iz proračunskih izvora. Također moramo omogućiti poreznim obveznicima, a porezni obveznici su uvijek isti, dakle to su nacionalni porezni obveznici bez obzira na kojoj razini se provodi politika. Mi njima moramo zajamčiti da će taj prijenos e, centra e, donošenja odluke dovesti do toga da se neće povećati ukupno porezno opterećenje, nego da će se poboljšati omjer između troška i efikasnosti. Tako da predlažem da se tu uključe revizorski sudovi na nacionalnoj razini i Europski revizorski sud koji bi mogli svaki puta kada se osnuje neka europska agencija ili kada se poveća administracija ili prenesu neke ovlasti na razinu Europske unije, da se poštuje to načelo trajnosti, dakle da se poštuje načelo subsidijarnosti i da se to provjerava za svaki uloženi euro. Hvala. Što ste pazili na vrijeme, gospodine Lamasura. Sada imamo nacionalne parlamente. Prvo gospodin Šlahta, andrij Žahta iz Poljske. Molim vas dvije minute. Hvala vam, predsjedateljice predsjedatelj je prethodno rekao da nacionalni parlamenti mogu slobodno govoriti, pa evo, ja ću onda izraziti mišljenje Poljskog parlamenta, a i Poljske vlade. Mi smo spremni za raspravu o VFO-u nakon 2020. godine. Svjesni smo kakve e, izazovi su pred nama znamo da se moramo pobrinuti za sigurnost građana. Ne radi se tu samo o vojnoj sigurnosti. Primjerice radi se i o energetskoj sigurnosti. Mi imamo e, posve konkretno mišljenje o Nord Streamu 2. Mi tvrdimo da provedba prioriteta mora uzeti u obzir ciljeve kohezijske i poljoprivredne politike. Potreban nam je ambiciozni e, pristup u odnosu na proračun Europske unije. Mi ne smatramo da bi taj proračun trebao biti manji. zanima nas izuzetno prijedlog povjerenika Oettingera koji je predložio da se da proračun Europske unije bude u visini 1,1 posto BND-a. Potrebno je povećati i vlastita sredstva. Hvala. Thank you. And the next um, person... Uh, Hvala. Sljedeći je gospodin Björn Višel iz Švedske. Tack. Jag vill först kommentera budgetdiskussionen. Den svenska positionen är känd. Švedsko, švedsko stajalište je tako da podržavamo Europsku uniju to, ta podrška je porasla sa, nakon Brexita, e, no e, mi ne možemo osnažiti naše građane e, ako će njihov novac samo pojačano teći prema Europskoj uniji. Tu će biti otpora. Postoje neke države koje već sada preuzimaju veću odgovornost Brexit mora dovesti do toga da se logika Europske unije smanji. Naravno, teme kao što su migracije, klima, mislim da sredstva treba pronaći iz drugih izvora, a ne iz zajedničkog proračuna. E, u poljoprivrednoj politici također bismo mogli ostvariti uštede, a ako povećamo poreze, to ne znači nužno da ćemo time osnažiti gospodarski rast, niti da ćemo stvoriti Europu koja je više socijalnog karaktera. Moramo razmisliti o tome da oporezivanje na Europskoj uniji ne dovede do toga da se mogućnosti oporezivanja država članica smanje. Mi moramo nastaviti ovu raspravu i moramo vidjeti kako ćemo uvesti izmjene a da e, ne ograničimo porezni manevarski prostor u pojedinim državama članicama. Hvala. Sljedeći je Jose Manuel Fernandez iz Portugala. Hvala. Mislim da je ovo vrlo važna rasprava. Osim toga, to je rasprava koja vrlo lako može skrenuti u populizam. Vidim čak da neki žele da se povećaju sredstva, a onda kažu da ne žele nove izvore prihoda. A temeljem ovoga sustava to bi značilo više nacionalnih doprinosa i više poreza za porezne obveznike. Ako želimo povećati proračunska sredstva, najjednostavniji način je da imamo resurse koji neće biti na teret građanima. Neki žele da se zadrži ovaj postojeći sustav, a to je sustav koji se temelji na nacionalnim doprinosima. I tu se ministri financija ponašaju kao da su vlasnici proračuna, neki više od drugih. I temeljem tog sustava se zapravo loše razlikuju odnosno radi se ta jedna artificijalna razlika između neto uplatitelja i neto korisnika. 90% sredstava dolazi iz nacionalnih doprinosa, a Njemačka i, za Njemačku i Francusku otpada 38% e, proračuna od 28 država članica i mislim da treba jasno reći da svi građani trebaju biti vlasnici proračuna i isto tako oni koji daju, odnosno uplaćuju više od onoga što dobivaju natrag, korisnici su nekih drugih e, dobara. Primjerice, ne znam znaju li građani da 94% proračuna otpada na ulaganja, što znači da se 80% toga vrati državama članicama. I da zaključim, Mislim da bismo ovih dana trebali razmisliti o tome koji je trošak nepostojanja politika koje imamo. Mislim da Velika Britanija kao neto uplatitelj shvaća koliko će koštati izlazak iz Europske unije i taj trošak je viši od ovoga sadašnjeg. Hvala gospodine Fernandez. Gospođa Sabintila iz Francuske ima riječ. Molim vas da se držite vremena na dvije minute. Hvala. Ako pratimo raspravu koja se vodi od početka, vidjet ćemo da se ovdje radi prvenstveno o političkom problemu, o problemu političke volje svi se možemo složiti da su reforme sada neizbježne, ali treba znati jesmo li mi jedna sudbinska zajednica i što zapravo želimo zajedničkim snagama postići. To nije pitanje na koje odgovor možemo dati samo mi, nego i građani, posebno porezni obveznici. Tako da mislim da više ne možemo zaobilaziti to pitanje, jer nacionalni parlamenti e, trebaju prihvatiti proračun, međutim mi moramo polagati račune svojim građanima, biračima i poreznim obveznicima. Tako da je možda sada trenutak da se provedu konsultacije s građanima koje spominje predsjednik Macron. 27 država članica je prihvatilo ići tim putem. Možda bismo i mi trebali postaviti pitanja svojim građanima, da saznamo od njih koji su njihovi prioriteti i koji su veliki izazovi na koje bi Evropska unija trebala odgovoriti i u tom slučaju ćemo možda imati i veći manevarski prostor da donesemo neku odluku o proračunu. Hvala što ste bili točni. I gospođa Bila Formes iz Portugala e, koja će reći nešto o VFO. Hvala. Hvala vam predsjednice. E, hvala. Samo bih e, htjela reći da je ova skupina visoke razine u kojoj sudjeluje, u čijem radu sudjeluje Alana Masur, da radila e, na istoj ovoj ideji. Dakle, prva ideja je bila da države članice i nacionalni proračuni moraju imati, biti korisnici vlastitih izvora prihoda. Što to znači? To znači da bi se ti vlastiti resursi trebali koristiti da se e, smanji e, teret u nacionalnim proračunima. To je vrlo važno zato što bi to povećalo manevarski prostor u nacionalnim proračunima i Evropska unija više ne bi bila teret za nacionalni proračun. Osim toga, ovi prijedlozi izvjestitelja utječu na to da se ne utječe na građane koji sada već e, mnogo plaćaju nacionalni proračun, ali se također e, pokuša e, vidjeti što je s onima koji ne uplaćuju, a koriste se infrastrukturom. Dakle, to bi bio zapravo ovaj prijedlog koji smo mi htjeli iznijeti. Thank you, Mrs. Thomas. Um, hvala, gospođo Sama. Nemamo više vremena. Samo mogu dati još riječ našim glavnim govornicima ako žele, ali 30 sekundi ili minutu kako bi samo zaključili. Želi li netko uzeti riječ? Dobro. Ja ću malo rezimirati. Govorimo o novim vlastitim sredstvima, ali ne smijemo zanemariti doprinose e, bnd a kada se radi o manje bogatim zemljama. To je predvidljivo, to je automatska prilagodba. Vlastita sredstva su manje e, predvidljiva a to je i pitanje političke volje. Imali ste pravo, dakle politička volja je odlučujuća. Na koji način eh, taj Mission Impossible učiniti u moguću misiju? Dakle, bugarsko predsjedništve će se baviti u eh, svibnju prijedlogom gospodina Ettingera, a imamo i Austriju nakon toga. Austrija baš nije bila veliki pobornik vlastitih sredstava, ali ovo su odlučnih šest mjeseci. Ako želite zaključiti VFO, Austrija je odlučujuća s obzirom da e, će ona predsjedati od srpnja do e, prosinca 2018. I tako ćemo nemoguću misiju učiniti mogućom. Hvala vam predsjednice temeljem ove kratke razmjene mišljenja možemo iznijeti neke zaključke kako bi se opravdala sredstva e, koja tražimo i rashode na razini Europske unije, moramo se dogovoriti oko te sudbinske zajednice. Dakle, što je to ono što nas vezuje i što želimo zajednički postići. Kroz ovu kratku razmjenu mišljenja ranije, ali i sada, možemo reći da se vidi e, koji će biti najveći izazov e, u uspostavi ravnoteže u tom novom proračunu. Kako će države članice uspjeti uspostaviti ravnotežu između politika koje želimo provesti, dakle čuli smo za ZPP i za kohezijsku politiku i istovremeno dati dovoljno prostora novim izazovima koji će također zahtijevati više suradnje i veća proračunska sredstva ukoliko uistinu želimo biti prava sudbinska zajednica kao što smo malo prije čuli. Hvala lijepa govornicima. Želim samo sve podsjetiti da će Bugarsko predsjedništvo Europskog vijeća, e, da je njihov moto ujedinjeni e, smo jači. I zato, iako radimo u Europskom parlamentu uz različitim klubovima zastupnika, moramo biti ujedinjeni. E, večera je u 19 sati. U kući Europske povijesti i započinje u 19 sati. Imamo oko 5 minuta da dođemo tamo. Hvala lijepa što ste došli. Nous attendons beaucoup de la présidence bulgare en Mi mnogo očekujemo od bugarskog predsjedništva.